sporazum u e, dogledno vrijeme. Još jednom hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju i ovime bih zaključio svoje izlaganje. Hvala ministru Kivineu, hvala povjereniku Ottingeru i izvjestitelju.